Eh, gospodin Laurencio Rebega je napustio klub NL eh, što stupa na snagu 2. ožujka 2018. Sada je on nezavisni, kandidat, nezavisni zastupnik. Ana Miranda je napustila klub GUE i eh, pristupila je zelenima od drugog ožujka. Od EPP-a i zelenih sam dobio